Dear, colleagues, I submit to you the following changes to the draft agenda. Point... Dobro jutro, možemo osvojiti dnevni red. Zatim imamo točku broj 6 koju ćemo morati odgoditi, dakle zajednički postupak za donođenje zaštite u Uniji, a 7 vezano uz primjena zaštite u okviru Europsko-američkog sustava zaštite privatnosti. To ćemo održati u 10.20. Točka broj 8. Prezentacija o nacrtu izvješća o provedbi preostalih odredaba šengenske pravne stečevine koje se odnose na šengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i umunskoj To je točka koju smo morali odgoditi. Ako nema nikakvih e, primjedbi sada na ovaj dnevni red u ovakvom izmjenom obliku, onda je dnevni usvojen. Dragi kolege, molim vas znajte da ćemo imati danas e, prevođene na sve jezike, osim na danskom, malteškom i litvanskom jeziku. Ne, ispričavam se, dakle, litvanski ćete moći slušati samo, dakle, pasivno. Usvajanje preporuka koordinatora, 205, e, koordinatori su nam dali informacije o nekoliko e, završenih dosija, to možete naći u vašim radnim dokumentima, usvajaju, usvajaju članovi odbora e, ovaj, ove preporuke koordinatora prema pravilu 2005. Danas ćemo glasati u 10.45. Molim vas, povinite se da sa sobom ponesete vašu elektroničku glasačku karticu. o situaciji u Mađarskoj. Imamo rezoluciju Europskog parlamenta od 17. svibnja 2017. godine i ovo je u skladu s time. Dakle, dragi kolege, 17. svibnja 2017. godine Europski parlament je usvojio rezoluciju o stanju u Mađarskoj. U stavku 10. Europski parlament e, e, dao odboru Libe zadaću da pokrene postupak i izradi specijalizirano izvješće i da on se onda o tome održi glasanje na plenoj sjednici vezano uz nedavni prijedlog komisije da prema članku 7. E, točka 1 e, ugovora postupe u skladu sa e, pravilom 83 u poslovniku. Gospođa Sargentini je imenovana 11.7. izvjestiteljicom i od tada je ona radila na pripremi svog nacrta izvješća. Gospođa Sargentini će nam danas predstaviti svoje nalaze. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Vrlo je lijepo vidjeti vas danas eh, kao predsjedateljicu. Dragi kolege, dok sad govorim, vam se upravo u papirnatom obliku dijeli nacrt eh, izvješća i ispričavam se zbog toga što smo na jedan ovako pomalo drugačiji način počeli s našom raspravom, a to je zbog toga što je ovo prvi put da je Europska manj zapravo izradilo izvješće, vezano uz stavak, uz članak 7.1 i kako bismo imali vremena upoznati se s time, odlučili smo danas podijeliti to izvješće i novinarima, te to nismo naravno mogli napraviti prije nego što vam ovdje predstavim izvješće. Morala sam biti dakle, dosta pažljiva i eto, to je to. Dakle, u ovom trenutku upravo zaprimate ta izvješća eh, ili na mail ili u papirnatom obliku i ovo nije svakako zadnji put da ćemo ovdje o tome raspraviti, niti je ovo eh, ona iscrpna razvojna gledišta, eh, to ćemo napraviti bez brige, uzet ćemo si vremena za to, kao što smo si uzeli i dostatno vrijeme da izradimo ovo izvješće, kao što ste rekli, gospođo predsjedateljice, ovome smo odlučili u svibnju 2017. godine, dakle sada smo u travnju 2017. godine, to je dosta dugo vremena nakon donošenja odluke, ali to je proces s kojim ne bismo trebali žuriti. Zato nam je potrebno vrijeme, morali smo pronaći i određenu rutinu da možemo izraditi takvo izvješće jer nam je to presedan. Dakle, što imate pred vama? Pred vama je izvješće koje se temelji naime na komisijnom pokretanju postupka prema članku 7 e, za Poljsku. Dakle, imamo rezoluciju koja je dosta kratka, nakon toga imamo dosta iscrpan e, aneks i u njemu sam nalazi sadržaj o kojem ću se još osvrnuti. Zatim imamo obrazloženje koje sam sastavila gdje govorimo o tom procesu, što smo napravili i kako ja mislim da bi ovakav postupak trebao izgledati, na čemu sam se temeljila i zatim radimo i na jasnoći i zbog toga znamo da je Europski parlament prije nekog godina odlučio da izvjestitelj može još na izvješće nadodati jednu vrstu otiska, evidencije o tome s kim sam se ja susela i to je eto, upravo i zadnji dio izvješća. Možda to nedostaje pokoje ime, ali to vam svakako daje pregled. Imamo četiri mišljenja koje ćemo još morati uključiti u e, izvješće. Odbor za ustavna pitanja već izglasalo svoje mišljenje, a ostala tri nisu još e, objavljena. Dakle, to je odbor KONT, odbor za kulturu, te odbor za jednakost spolova, te bih na početku zahvalila tim odborima što su preuzeli na sebe tu zadaću da izrade ta mišljenja i da obraditi različite teme s kojima se oni bave u svojoj nadležnosti jer to ukazuje na to da želimo da taj proces bude inkluzivan. Što se tiče opsega izvješća i dopustim to razjasnim jer sam tijekom vremena imala dosta rasprava o tome i nekako neki ljudi smatraju da kada se u okviru postupka za slučaju kršenja zakonodavstva bavimo s nečime i kada se taj postupak završi da je stvar s time gotova, ali tome nije tako. Europski parlament si je sam zadao zadaću i rekao je da želi da se vidi kako svi oni aspekti vladavine prava, temeljnih prava i e, demokracije utječu jedno na drugo. Dakle, u potpunosti smo iskoristili članak broj 2. Uzeli smo si ovdje i e, određeno vodstvo od komunikacije Europske komisije, to spominjem, gdje ona kaže da se članak 7. ne ograničava samo na zakonodavstvo koje vrijedi za Europsku uniju. I sagledali smo i što se događa u materijalnom smislu, dakle moguće je da je neko zakonodavstvo poučeno ili da su uvedene preinake, ali učinci su dalje tu. I mislim da je vrlo važno pitanje u ovoj raspravi po to kako zakonodavstvo djeluje koje se predlaže ali se još ne provodi na društvo ili kako zakonodavstvo koje se izglasa provodi i onda povuče isto tako e, odnosi i kako ono utječe na društvo. Još ponešto o postupku, dakle imat ćemo iscrpnu razminu gledišta i onda mislim ako se dobro sjećam da imamo rok za amandmane koji je 15. svibnja i onda želimo u lipnju izglasati to i na odboru i u um, srpnju želimo ići na plenarnu sjednicu. Tehnički gledano sam došla do zaključka nakon što sam pročitala sva izvješća koja su izradila koji su znači, odbori, e, visoki povenici i nakon što sam razgovarala sa dionicima u Budimpešti, Strasburu i Briselu, zaključila sam da tu govorimo doista onome što se spominje u članku 7.1. Da postoji jasan rizik e, toga da će jedna država članica prekršiti vrijednosti koje se spomenu u članku broj 2. I te zaključak ne donosim olako i dosta je šokantno zapravo vidjeti koliko mnogo su upozorenja od 2010. godine dobili u Mađarskoj oko niz tema, evo da smo imali nekoliko, imali smo šest ustavnih izmjena nakon 2012. godine. Imamo problem sa Ustavnim sudom koji je ograničen u svojim nadležnostima. Obični sudovi imaju sada Eh, su sada podložni stožnoj kontroli pod izvršnom vlasti, imamo slobodu izražavanja, imamo medijski zakon vezano uz ilegalni medijski sadržaj, eh, imamo i pitanje vezano uz to kako se financiraju novine kroz kroz državno deklamiranje. imamo eh, pitanje slobode vjeroispovijesti deregistracije registriranih e, crkava i zatim postoji i pitanje sa slobodom uduživanja, Imamo i zakon za udruge civilnog društva koji je ograničio manevarski prostor civilnog društva i sada imamo i to nešto što još nije izglasano, ali to ukazuje upravo na taj jedan negativni učinak na društvo, a to je ono što čemu se raspravlja i što je Mađarska vlada predložila, a to je e, nešto što sam Mađarska vlada naziva zakon e, kako bi se zaustavio Soroš i to ima također isto tako negativne implikacije na društvo. Vidimo da se pokušava atmosfera što se tiče tolerantnosti prema Romima, da imamo problem sa pravima migranata i izbjeglica. Gospođo predsjedateljice, mi smo zasebno gledali na sve te teme, ali moramo zapravo vidjeti kakav je se toga. A u ovom izvješću se radi o tome kako se prema Mađarima u Mađarskoj ponaša od strane njihove vlastite vlade. Radi se o tome jesu li njihova prava još uvijek zaštićena, imaju li oni još uvijek vladu koja radi na predvidljiv način, postoji li pravna sigurnost vezano uz to kako država funkcionira i kako ona tretira svoje građane. Ja zaključujem da tu postoji značajno pogoršanje. Tu se ne radi o vanjskom utjecaju, tu se ne radi o tražitima azila ili o migrantima, tu se radi o pravima Mađara da se prema njima ponaša kao što bismo svi mi htjeli da se prema nama ponašaju, da je to nešto normalno. Ja mislim da je normalno kada država pokušava biti u kontaktu sa mnom, čuti što ja mislim. I ako se to promijeni, onda mislim da mi kao Europski parlament imamo tu zadaću djelovati. A mislim da trebamo reći i vijeću i komisiji isto i pokazati da europske vrijednosti vrijede. da vidim jesam li sada smo sve ono općenito. Evo, gospođo Veselice, mislim da ću sada onda zaključiti. Znam da ne mogu od eh, ljudi tražiti da sada brzo taj dokument, ali mogu vam reći da sve ove reference koje ja tu iznosim se temelje na eh, izvješćima drugih ljudi. Dakle, ništa od ovog nije moje osobno mišljenje. Sve to se temelji na istraživanju kojeg sam napravila na temelju literature. I želim da to izvješće bude što eh, više podkrijepljeno činjenicama. I ono što sam primijetila kada sam izrađivala to izvješće je da je zapravo bolno vidjeti da se oslanjamo na Ujedine narode, na Venecijansku komisiju Vijeća Europe, na eh, OSSS, na tijela izvan Europske unije, a da tijela unutar Europske unije nisu tu zadaću preuzeli, na sebe. I stoga i u svom obrazloženju isto tako naglašavam opet da je ta inicijativa koju je parlament pokrenuo da se izradi europski mehanizam za demokraciju, vladavnu prava i temeljna prava, nešto što je od ključne važnosti. Hvala. Hvala vam, hvala vam na ovim uvodnim primjedbama. Sada krećemo s raspravom. Koordinatori su prvi. Roberta Mecola, izvjestiteljica u Sjeni, izvolite. Hvala vam, lijepa Barbara. Kao što smo pravo čuli, ovaj odbor ima zadaću pogledati kako izgleda situacija u Mađarskoj, te predstaviti obrazložen prijedlog o tome postoji li jasan rizik o tome da se krše vrijednosti u toj državi, a to je ono što se danas događa. Mi nismo tu kako bismo napali Mađarsku i bilo bi pogrešno iskoristiti to u političke svrhe. Mi kao poruku imamo da se želimo držati činjenica. Mi nikad se nismo libili govoriti o e, situaciji po pitanju vladavine prava u bilo kojoj državi članici ili naglašavati da izvona većina ne daje ni jednoj vladi bjanko ček i to smo činili čak i kada su iz moje političke obitelji ili čak i kada se radi o mojoj vlastitoj državi. I zbog toga smo u tom širokom kontekstu u ovoj raspravi jako podržavali sve napore komisije da se uspostavi europski mehanizam za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava, gdje bismo taj aspekt politike uklonili iz tih rasprava i gdje bismo imali raspravu koja bi se temeljena na, mišljenju slučajna kako bismo zaštitili građane, a naravno cilj je taj da spriječimo e, kršenje bilo kakvog načela vladavine prava, a ne da samo reagiramo naknadno. U ovom izvješću a pritom moram reći da sam bila prisutna na svim sastancima izvjestama u Sjeni e, i tamo sam uvijek rekla da mislim da ovo izvješće mora biti e, sažeto i da se mora temeljiti samo na činjenicim informacijama. Dakle, bilo kakva politička retorika ili neke zbunjujuće informacije, tome ovdje nema mjesta u jednom ovakvom izvješću. To dugujemo onim kolegama koji su nam zadali taj posao, ali to dugujemo isto tako i svim mađarskim građanima. Oni od nas očekuju da ćemo istražiti e, temeljno stanje u njihovoj državi i to na jedan nepristan način i to je ono što se mora dogoditi. Kao što smo prvo čuli, dobit ćemo još jednu službenu prezentaciju tog izvješća na sastanku odbora Libe gdje ćemo moći onda reći što mislimo o tome i što nas zabrinjava na jedan detaljni način. Inicijalno ja mogu reći da postoji čitav niz točaka koji nisu isključivo povezani sa vladavinom pravom Mađarskoj. Naravno da bilo kakva, kakva prijetnja ustavnom poredku u državi, primjerice pomenuti se da imamo nezavisnost pravosuđa, da je to svakako važan stup bilo kakve europske demokracije, ali neke druge točke poput uključivanje poveznice sa zaštitom osobnih podataka, čak i jedna interpretacija eh, socijalnih prava, pa to mm, mi mislimo da nije u skladu sa glavnim ciljem ovog izvješća i trebamo pripaziti da tu ne pomiješamo teme i to ćemo imati na umu prilikom naših pregovora o ovom dosjeu kako bismo se pomenuli da rezultat e, tog procesa doista predstavlja ono što se događa na terenu i da to ultimativno ukaže na to kako možemo pomoći građanima te e, kako možemo iskazati za što stoji Europska unija te se veselim suradnji sa izvjestiteljicom i izvjestem u sjeni. Hvala. Hvala ti Roberta, gospođa Ana Gomeš koja će zamijeniti gospodina Weidenholzera. Izvolite. Hvala vam lijepa gospođo predsjedateljice i meni je drago što vas vidim. Ja želim zahvaliti Đulica Argentini na vrlo jasnom sudobno i sažetom izvješću. Razvoj u Mađarskoj doveli su do velikog pogušanja vladavine prava, demokracije i temeljnih prava u proteklih nekoliko godina. Kao što je i gospođa rekla. I pritom je spomenula različite izvore, uključujući i izvješća o aktivnostima iz ovog parlamenta Slobode izražavanja, akademske slobode, ljudska prava migranata, tražitelja azila, izbjeglica, sloboda udruživanja, zatim prepreke u radu za udruge civilnog društva, pravo na jednak tretman, pravo ljudi koji dolaze iz manjine, uključujući židove, Rome i ljude skupine LGBT-a, socijalna prava, način na koji funkcionira ustavni sustav, nezavisnost pravosuđa i svih tijela, te mnogi drugi zabrinjavajući elementi, zatim optužbe za korupciju i za sukobe interesa. A znamo evo da nedavno, ove godine je OLAF izradio vrlo negativno izvješće ukazujući na korupciju sa zoporabom europskih strukturnih fondova na sustavan način i gdje se govori o tome da od toga ima koristi obitelj predsjednika vlade Viktora Orbana. Sve to zajedno predstavlja jednu hitnu sustavnu prijetnju vladavini prava. Što se tiče mađarskih izbora, a kod demokracije se ne radi i nikad se nije radilo samo o izborima, no što se tiče tih izbora, jako se sumnja u to da su ti izvori bili pravedni, zato što je došlo do uplitanja, neregularnostima na više od 700 izvornih stanica. Svi su favorizirali Fidesz, odbornovu stranku, te se slabila oporba. Promatrači misija iz OECD-a kažu da je tamo došlo do e, perverzivnog preklapanja između e, državnog, dijela i kandidata gdje nije dopuštalo se kandidatima da se natječu na ravnopravan način i tu evo citiram ono što su u izvješću oss Ne postoji razlog zašto bismo očekivali da će se taj režim nakon izbora sada suzdržati. Zapravo samo 24 sata nakon izbora je glavni rabin u Mađarskoj dao ostavku a najveća dnevna novina je zatvorena. Radijska stanica je prestala sa emitiranjem. Ne bismo trebali šutiti kada se radi o kršenju temeljnih vrijednosti iz članka 2 ugovora. Rezolucija od 17. svima 2017. godine je temelj za rad gospođe Sangetina u ovom izvješću gdje je većina zastupnika iz našeg doma već e, se jasno zauzela protiv kršenja e, temeljnih prava. I stoga smo u potpunosti za to da se pokrene članak sedmi. Mi kao zastupnika Srpskog momenta bi trebali biti oni koji, vrijednosti koji se navode u članku dva ugovora smatramo nečim ozbiljnim mi podržavamo izvješće koje nam je predstavila Đugnica Argentini, te isto tako i njen pristup. I smatramo da tu postoji još nešto više od toga i tu mogu vam reći e, svoje osobno mišljenje. Dakle, tu se ne radi samo o riziku da se prekrši europsko zakonodavstvo, postoje naznake da dolazi do jasnog kršenja, da postoji rizik što se tiče vladavine prava i temeljnih prava u Mađarskoj i krajnje je vrijeme da vijeće djeluje, te da djeluje se tako i komisija a posebice ja želim djelovati. Postoji samo jedno obrazloženje zašto u ovom trenutku nitko ne djeluje. To je zato što EPP eh, e štiti gospodina Viktora Orbana. Uh, uh, Hvala, gospodin Jurek, izvolite. Dziękuję bardzo. E, przede wszystkim chcę e, podziękować da, svakako želim zahvaliti gospođi Sargentini. Ona je odlično vodila odbor e, Libe ovdje, odlično je predsjedala, odlično upravljala našim radom. E, zajamčena nam je bila i sloboda govorenja, <laughs> to je svakako odlično. I e, na tome zahvaljujem gospođi Sargentini, iz toga nemam nikakvih razloga da dovodim u pitanje juditine informacije kao niti njezine zaključke. No, što se tiče uh, ovih uh, obavijesti koje smo dobili, informacija koje smo dobili tijekom rada, kada smo se nalazili sa stručnjacima i predstavnicima Mađarske, nažalost, te informacije ti ono što smo čuli nije se potvrdilo. Ja sam sudjelovao na svim sastancima, postavljao pitanja, ispitao stručnjake iz raznih e, struka i Želim doista vidjeti e, je li ono što se stavlja na teret e, Mađarskoj doista istinito, a nažalost čini mi se da to nije potvrđeno. Mnogi su iznijeli takve E, prigovore koji se nisu potvrdili. Na primjer, informacija o tome da udruge civilnog društva sada teško žive. Ne, naime, samo se pokazalo da one udruge civilnog društva koje dobivaju velike iznose iz e, inozemstva moraju o tome izvještavati. A što je o tome, u tome iznenađujuće? Naravno da želimo znati tko, koga u Europi financiraju Putin ili Soros. Naime, Soroška, što smo čuli, je vodio centralizirano djelovanje. Problematično je to bilo ne samo za Mađarsku, nego i za Izrael, i za Italiju. To nije iznimka, nego standard i norma. I svaka država koja želi zaštititi svoju suverenost mora tražiti takve e, financijske informacije. Nadalje, zaštita mađarske vanjske granice. Što se utvrdilo? Dakle, ilegalna migracija je težak problem, kao što znamo. I Mađarska je e, se ovdje suočila sa svim drugim problemima, kao i bilo koja druga država na vanjskoj granici Europske unije. Još jedan e, daljnji problem je integracija Roma u društvo, znači školovanje njihove djece i tako da je školovanje romske djece. To svakako jest problem koji e, treba riješiti još u polovici država članica Europske unije kao i u Mađarskoj, ali to je veliki socijalni problem i drugdje. Doista ne postoji razlog da se E, Mađarska e, posebice ističe po e, ovoj temi. Možda bi Mađarska radije trebalo tu pomoći. Dakle, načelno smatram da trebamo promisliti o jednoj stvari, to onome što je Roberta na početku rekla. Naime, nema većina uvijek pravo i to ne smijemo zaboraviti u parlamentu. Naime, razumijem ja da E, je uvijek lijepo kada je čovjek pripadnik većinskog mišljenja, to je onaj e, e, autoritet, socijalni autoritet, međutim kada mislim ponavljamo to dovoljno puta, no odjednom nam se učini da je to da je mišljenje većine istina, ali većina nije uvijek u pravu, niti većina u ovom parlamentu ima monopol na istinu. A što se tiče rezultata mađarskih izbora, taj rezultat moramo e, cijeniti i priznati. Naime, načelno je pravo i Mađare da glasaju kako žele. Postoje velike kulturološke razlike. Mislim, mi smatramo da su naše vrijednosti univerzalne, ali naše povijesti se razlikuju i moramo cijeniti i mišljenje E, drugih, a to očekujemo i od drugih prema nama. Hvala. E, Liz Michel za... Ne, Sofin Infeld. Dakle, nastavno ono što je sada rekao gospodin Jurek. Znači, postoje li kulturne i političke razlike između političkih stranaka, između države i tako dalje? Svakako da da, no postoji neka temeljna načela na kojima počiva Europska unija. Europska unija je zajednica vrijednosti i zajednica prava, a to potkopava Orbanova vlada posljednjih osam godina. Željela bih vas toga još naglasiti kao što su već i drugi rekli. Ne radi se ovdje o Mađarskoj jer Mađarska nije samo e, Orban. Čak njegova stranka nije samo Orban, ali njemu je dopušteno da potkopava vladavinu prava, demokraciju i pravo u svojoj zemlji. Slažem se sa Zagreškom izvjestiteljice koja kaže da postoji E, stvarna opasnost da e, Mađarska potkopava vrijednosti na kojima počeva Europska unija. Mislim da to se jasno mogu vidjeti. Žao mi je što nisam imala priliku detaljno pročitati izvješće, ali smo ga tek sad dobili. Ali E, popisane su ovdje sve činjenice, naravno da smo to već napravili u ranim rezolucijama i tako dalje. I svaki puta kada se, nađemo u ovoj raspravi o pojedinim mjerama koje predlaže ili poduzima Orban i koje onda ih povlači i tako dalje, on se zapravo, on zapravo ovdje ima igra jednu igru. Koristi ovu E, taktiku dio po dio, ali radi se zapravo o cjelokupnom potkopavanju e, vladavine prava i temeljnih prava. Kao što ste e, vi rekli, ovaj učinak njegovih mjera proteže se na sve sektore koji konstantno potkopavaju sve zaštitne sustave. I čak i u sustavu obrazovanja, recimo učiti djecu da ne budu kritični, da nemaju različita mišljenja. I osim svih e, ovih e, legislativnih mjera koje su poduzete, e, kampanja mržnje koju Orban vodi prema šefom vlade države Europske unije također nešto prilično gnjusno. Dakle, ove kampanje mržnje tom, to ne pripada u Europsku uniju, a pitanje koje moramo ovdje si postaviti uopće nije pitanje članka sedmog, nego je pitanje da se Mađarska danas prijavi za članstvo u Europskoj uniji, bismo li ih prihvatili? Ne, ne bismo. Naime, evo razmislite, sama činjenica da zapravo nismo čak niti šokirani kao SS nakon izbora zaključi da je došlo do e, brojnih e, neregularnosti i da se izbori zapravo ne mogu smatrati ni slobodnim ni poštenim usred Europske unije. Trebamo doista biti šokirani da i kao što su Ana Gomes i Judith rekli, radi se i o mađarskom narodu, osim same moralne stvari, osim moralno gledišta na proširena, znači raširena korupcija, prevara, za obilaženje propisa o javnoj nabavi i zlouporaba EU e, financija, monetarno financiranja. I mislim da je Europska komisija i Središnja banka trebali više, zajedno s Olafom, pozornosti upravo tome obratiti. Mikrofon. Evo, završavam. Dakle, ova situacija prijeti integritetu Europske unije u cijelosti. I svakako razlog zbog kojeg smo ovdje i znam da je EPP ovdje interno podijeljen, da postoje razli, razna mišljenja, da su neke kolege isto kritični prema Orbanu, ali činjenica da je EPP štiti Orbana i zapravo Weber, također kolega Weber, e, gospodin Weber e, potiče i e, zapravo potiče Orbana i morao, bi odabrati gdje, na kojoj će strani biti kad se govori o vrijednostima. Dakle, predsjedateljica članak 7 je trebalo pokrenuti davno i mi podupiramo zaključak izvjestiteljice. Hvala Barbara Spinelli e, koju će zamijeniti Marija Kristinžo. Ja ću umjesto Kristin Veržije koja se ispričala. Za početak čestitam judice Argentini na odraženom poslu koji je jako blizu e, konkretne stvarnosti i posebice pohvaljujem e, brižljivost kojom je pripremila ovo izvješće jer je konzultirala i e, poslušala predstavnike i civilnog društva kao i međunarodnih organizacija koje također s sobom puno težinu u njihovom mišljenju komisiju iz Venecije, agencije UN-a, na Organiziran je niz saslušanja, dakle Judith je organizirala niz e, saslušanja i kao izvjestica u Sjeni zahvaljujem na tome. Ono što je jasno proizašlo iz svega ovoga je sljedeće. Naime, da zabrinutosti međunarodne zajednice doista jesu na vrlo visokoj razini i mislim da možemo reći da već neko vrijeme u Mađarskoj je vladavina prava u opasnosti i to na e, da, da se potkopava na sustava način, da se stvari ne e, poboljšavaju. Najnoviji zakon o udrugama civilnog društva, posebice onima koji se bave pitanjima azila i migracija, sma, e, smatra, međunarodne organizacije smatraju posebno opasnim i tu se E, te udruge civilnog društva e, provode integracijsko djelovanje koje je u interesu kohezije e, mađarskog društva, rezultati izbora, to znamo dobro iz povijesti, mogu biti ovakvi ili onakvi, znači sami rezultati izbora, ali ako dođe do kršenja vladovine prava, onda E, stvar sljedeće, mislim, da ono što Marija Kristin kaže da se, da se od 2010. poziva komisija da se aktivira po pitanju vladavine prava u Mađarskoj, a komisija je okljevala posljednjih osam godina, a to zapravo nije nimalo pomoglo situaciji, nego je samo izazvalo nepovjerenje u europsko pravo i zakone i u Mađarskoj i drugdje. Dopustiti e, samo jednoj zemlji članici da krši vladavinu prava e, vodi do slabljenja vladavine prava u cijeloj Europskoj uniji. I strategija europskih institucija ne bi trebala ovisiti o političke pripadnosti e, stranke na vlasti. To je nešto što se svakako ne bi, ne smjelo dopustiti. Mišljenja o zemljama članicama uvijek moraju biti fer i nepristrani u svim okolnostima i mislim da je Judith odabrala ispravnu metodologiju za rad na ovom izvješću. Mary Christine će ovo izvješće pročitati sa puno pozornosti, a onda ćemo vidjeti treba li prezentirati amandmane, podnijeti amandmane. Hvala, evo završila sam. Gospodin Lebreto. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Izvješće s Argentini je važno zato što se namrava s time pokrenuti članak 7. ugovora Europske uniji prema Mađarskoj, što bi moglo značiti da će se ukinuti pravo glasa toj zemlji. Ja nisam uopće uvjeren u sve ove argumente koje smo čuli i želim dati tri primjera zašto ne. Prvi primjer. U Mađarskoj se prebacuje e, onaj famozni zakon da se zaustavi Šoroš, ali zapravo ako malo iz daleka pogledamo na zakon, Zar nije normalno da država želi kontrolirati financiranje nekih organizacija koji se bave aktivizmom na e, teritoriju te države? Kada kažemo da Rusija čini to isto ovdje kod nas, onda odmah e, stanemo u obranu toga, ali kada se radi o Šorošu, onda odjednom smatramo da nije normalno zaštititi se. Ja podržavam Mađarsku u toj namjeri koju je jasno iznijela da želim malo nadzirati tko dolazi utjecati e, stvari na njenom teritoriju. Drugi primjer. Mađarska je izgradila zaštitu od priljeva migranata na svojoj granici, jednu ogradu prema granici sa Hrvatskom i vidimo da je 100, 100 145 tisuća migranata došlo u Mađarsku u jednom vrlo kratkom razdoblju. Više tisuća ljudi dnevno. Što bi trebala država poput Mađarske poduzeti, uživši obzir takav prije ljudi? On, bilo je normalno da su podigli ogradu kako bi se zaštitili od toga. Mislim da svaka država ima pravo braniti svoj identitet i tu isto tako podržavam Mađarsku. Ako postoji problem sa migracijama koji nadilazi Mađarsku i koji su se cijelu Europsku uniju, onda to treba na najvišoj razini obraditi, a ne treba upirati prstom samo u Mađarsku. I treći primjer, to je plan za premještanje migranata, onaj famozni Junckerov plan. Mađarska odbija pristupiti tom planu i to isto tako joj to ne možemo zamjeriti zato što se tu radi o odluci mađarskog naroda, održan referendum o tome i velika većina mađarskog stanovništva rekla je da je protiv tog plana a evo nedavno tek je Orban izabran na triumfalan način na izborima i stoga u ovom trenutku e, moramo se odlučiti jesmo li demokrati ili nismo. Ja jesam i ja molim da se poštuje suverenost i želja mađarskog naroda. Thank you. Uh, Zahvaljujem. Gospođa Ferrara neće doći. Izvjestitelji u sjeni FDD-a Želite li riječ ili ne? mene, za gospođu brk Hvala. Hvala gospođi Sargentini na izvješću. Iako je možda došlo malo kasno, pa nisam imala priliku detaljno pročitati, ali razumijem da su mnogi ovdje zabrinuti oko činjenice da sada Mađarska pokazuje put naprijed brojnim europskim građanima. E, doista želim e, čestitati Mađarima na rezultatima izbora, vidimo potporu koju Orban dobiva i razumijem e, da ste vi ostali zabrinuti zbog situacije u drugim zemljama članicama. Mislim, ljudi su uzbuđeni oko toga što brani mlade, svoju zemlju, granice. To pa, ljudi poštuju i stoga znam da se Europa brine oko kak, toga kako se stvari razvijaju. Mislim, Mađarska ima svoje probleme, a imaju druge države članice svoje probleme, naravno. E, puno izazova kao što su Romi, integracija migranta i tako dalje, ali vidimo da ni druge zemlje u Europi baš e, nisu najbolje po tom pitanju posebice integracija migranta. Pogledajte one zemlje koje su primile veliku količinu, velike broje migranata. Mađarska kaže da mi ljude ne, ako ne bismo ih ako ljude ne možemo dobro integrirati, ne bismo ih toliko trebali uzimati. Mislimo da trebamo poštivati način na koji Mađarska gleda situaciju i mislim da im trebamo čestitati na demokratskim izborima. Zahvaljujem. Sada bih dala riječ Kingi, ali vas molim da se pridržavate ograničenja od dvije minute. U prvom redu želim naglasiti da od 2004 sam e, u ovom odboru i od 17. potpredsjednice ali ono što moram reći da zapravo još nikad nismo imali ovakav postupak. Nikada nismo raspravljali o izvješću koje je upravo doneseno i koji, i to koji je dostavljen članovima odbora trenutak prije početka sastanka. Niko nije izvješće s Argentini mogao pročitati na tako kratkom roku, ali dobro moram isto tako reći da e, novine Nepsovo su uspjeli pročitati veliki dio e, ovog izvješća, iako je gospođa s Argentini rekla da nije e, da neće biti objavljeno niti napisan tako izvješće prije izbora. No, e, evo kao što rekoh, e, nismo imali dovoljno vremena za pročitati. Ja se trudila brzo pročitati izvješće i sad sam pažljivo slušala i pratila raspravu. I želim podsjetiti da da je temelj izbora i uopće države prava je e, rezultat demokratskih izbora. Bez demokratskih izbora i takvih rezultata nema vladavine prava, bez obzira što kaže gospođa s I OSS nije doveo u pitanje izbore u e, Mađarskoj, e, no možda mediji i propala opozicija žele dovesti u pitanje rezultate izbora u Mađarskoj, ali dopustite da još jednom ponovim. ne treba štititi Mađarsko vlastite volje. 70% birača izašla je na birališta i većina birača potvrdila je vladu. Mislim, što je to nego demokracija? I ako vam se demokracija ne sviđa, onda to nije više demokracija, onda to više nije vladavina prava. Dakle, to pokazuje da e, e, vi polazite od jednog subjektivnog osjećaja E, samo zato što se nećemo pokloniti volju većine što ne želimo hrpimice primati imigrante i tako dalje. Mislimo da e, da je ova kampanja protiv Mađarske zapravo kampanja mržnje. U Mađarskoj e, policija ne tuče demonstrante niti ubija novinare, a samo u Mađarskoj se e, vide takozvani sustavni problemi. Kako može biti uopće da e, ovo izvješće ponovno preuzima i navodi sve one probleme koji su već e, riješeni u drugim dokumentima. Znači sve se sada ponovno izvlači u ovom izvješću, a to su pitanja na koje je već odgovoreno i to na zadovoljavajući način. Pa zato želim pitati zašto smatrate da vi e, bolje poznajete situaciju u Mađarskoj od samih građana i birača koji žive ondje. Naravno, možete se pozivati na međunarodne organizacije i tako dalje. Evo, završit ću. Ali ako pogledamo malo dublje ova izvješća, onda vidimo uvijek iste udruge civilnog društva, uvijek ista izvješća iz medija. Ne, i zapravo ovo je montirani proces i e, a politička presuda već je unaprijed donesena, a pritom se činjenice uopće ne uzimaju u obzir. Franka Engel, dvije minute, izvolite. Pokušat ću. Ovo izvješće nije prvi dokument o Mađarskoj koji držimo u svojim rukama i čini i ponavlja ono što je već učinjeno više puta u prošlosti, a to je da je preveliku težinu pojedinostima. Ne brine me to što je glavni rabin dao ostavku, jer mislim da to nema sa e, temeljnim problemom antisemitizma u Mađarskoj. Ne brine me e, broj priznatih crkava i dalje je veći u Mađarskoj i dalje veći od broja u Luksemburgu. No ono što me brine jest ozračje e, koje je dovelo do e, rezultata na e, izborima prošlog vikenda. Još 20%, 20% više ljudi je glasovalo za Jobek, što znači da je da opozicija doista nije bila vjerodostojna. Po meni e, je riječ zapravo o manipulaciji političkim ozrećem i političkom strukturom i to je proces e, koji je e, se odvijao sve ove godine i doveo je do velikih promjena. Od 2010. zapravo Orban ne ponavlja greške koje je počinio e, tijekom prvog mandata od 1998. godine. Četiri godine kasnije kad su e, ojačale te snage koje su dovele do njegovog prvog poreza. E, sada je upitno može li se pojaviti tko drugi koga može pobijediti što se tiče praksi i e, što se tiče procesa pobrinuo se ovaj put da ne bude e, e, dostojnih izazivača, vjerodostojnih izazivača. O tome je riječ. To je zapravo srž problema. To je jedno ozračje u kojem čovjek koji želi dati priliku obitelji legalnih emigranata, ljudima koji su dobili dakle zaštitu od e, mađarskih vlasti je e, zapravo žrtva prijetnje u svome selu i tako ti migranti su opet morali e, nestati, a nisu učinili ništa drugo, već su se uklopili samo u tu promičbenu kampanju, postali su zapravo žrtva te promičbene kampanje koju Fidesz vodi već toliko godina. Ja ne bih poslao ni jednog izbjeglicu ovih dana u Mađarsku E, jer bi ti ljudi bili u opasnosti, a ne zbog, e, i to ne zbog Đorđa Soroša, bili bi u opasnosti zbog e, stranke koja je sada na vlasti u Mađarskoj. Čini se da su Mađari odlučili da je isticanje pripadnosti mađarskoj naciji jedini element koji je sada važan i sada se ta država zapravo počiva na mržnji, a to ne smije biti, ne može biti. I, i htio bih da nađemo načina da to na neki način e, e, prikažemo i, i, i opišemo u konačnoj verziji Juditinog e, izvješća. Nije riječ o broju crkava, nije riječ o Đorđu e, Šorošu, nije riječ o otvorenom sveučilištu. Nije riječ ni o jednom pojedinačnom problemu kojem smo se bavili sve ovo vrijeme, pa uključujući i sam postupak povrede prava Europske unije. Riječ je o svjesnom e, stvaranju ozračja nacionalnog ujedinjenja protiv svega što je drugačije. I to je nešto čemu nema mjesta u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospođa Björk, imate minutu jer moramo uskoro prijeći na glasovanje. Biću vrlo kratka. Želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinome radu i na činjenici da je demokratska načela pitanja slobode uzela za svoju ishodišnu točku. U velikoj mjeri se mogu složiti sa prethodnim govornicima. Mislim da je doista vrlo važno i da je to način na koji moramo gledati E, raditi e, i sagledati i pojedinosti, ali i cijelu sliku, e, uključujući i ovo širenje mržnje, označe mržnje i do čega sve to dovodi kad je reč o pojedinim skupinama u društvu. Također želim reći izvjestiteljice i kolegama i kolegicama da i u odboru FAM radimo na ovome izvješću. Gospođa Neuhl je naša e, izvjestiteljica za mišljenje, radim s njom, među ostalim i zato što je položaj e, žena u Mađarskoj također e, nešto što je sada problematično. Zahvaljujem predsjednice. dakle, mislim da je doista skandalozno da se ovdje koriste Romi kao političko oružje. Upravo je mađarska vlada i Orban su dele, imali romskog zastupnika u parlamentu i ja sam već e, sada potpredsjednica parlamenta i zamjenica potpredsjednica parlamenta i mi smo bili oni koji su predložili strategiju za Rome, to je upravo bila naša inicijativa. A jučerašnji tjedan e, Roma koji je održan u našem domu ne bi isto tako, e, tako bio, također bio moguć da nismo e, mi odnosno mađarska vlada se tada zauzeli za ovu temu. Ako većina, odnosno socijalisti, se zanimaju za stanje Roma, ne bi, i da se doista interesiraju, ne bi uh, odbacili e, naše e, našu raspravu i e, ono što smo predložili na plenarki u raspravi s komisijom. No, izjave kolega izvjestiteljice uopće ne stoje da da je e, zabranjen marš garde pod e, Orbanom e, sva ubojstva Roma su javne vlasti progonile i raščistile i sada i e, romski predstavnici podopiru vladu, a vlada je omogućila da e, Romi e, dobiju stanove umjesto da stanuju u stračarama. I još jedna napomena. Kada govorite o Vijeću Europe, govorite ovdje o izvjestitelju Vijeća Europe, ako i da je pitanje Roma toliko važno, a Vijeće Europe, ne bi onda... Gospođa Morbaj, imate jednu minutu. Mislim da je doista diskriminacija da imam samo jednu minutu. Naravno da ne mogu ništa reći u jednoj minuti. Mislim, zahvaljujem gospodinu Engelu za to što je sažao najvažnije stvari. Ovdje se radi o tome da Europska unija stalno napada Mađarsku zato što štiti naš suverenitet jer nismo spremni E, poslati, postati zemlja masovne imigracije. Mislim da smo ovdje dali primjer drugim zemljama članicama koje kažu e, drugim nacijama da postoji nada za slobodu, mi imamo volju e, i možemo pobijediti i Soroša koji je držao dvije, e, znači upravo i to protiv dvotrećinske većine vlade, ali Europska komisija i parlament je e, svjedok tome da je gospodin Tavareš e, radio na potkopavajući način po ovom pitanju Mislim, možda nas je i, gospođa s e, još i pomogla jer nacionalno jedinstvo uspjelo se e, izdići nad lažne informacije i laži koje se ovdje šire. Mislim, ovdje je samo nekoliko zastupnika prisutno, što znači da ova rasprava zapravo ne zanima nikoga zastupnici ne dolaze ovdje niti na plenarnu sjednicu. Mislim, za, sastanci su toliko dosadni. Želite u Ukrajini arapsko proljeće i to planirate. I mislim, želim doista e, e, ukazati na to da mi nećemo dopustiti da se naša e, zemlja tako destabilizira. Ovo sve smrdi po Majdanu i Ukrajini i nemojmo dopustiti e, da nas se tako potkopava Zahvaljujem predsjednice. Ja sam samo ovdje promatrač i zapravo se nisam htio niti javiti za riječ, ali kao mađar e, želim e, kratko jedna minuti reći što mislim. Ja sam ponosan otac obitelji i socijaldemokratski europski patriot. I duboko se sramim što se Mađarska nalazi u ovakvoj situaciji, što je mađarska politika dovela našu državu u ovakvu situaciju u Europskoj uniji. U prošlim minutama čuli ste E, razne političare e, i e, o, o tome kako govore o tome kako se kampanja vodi protiv Mađarske, to je bilo Fidesa. Dakle, ova Znači, čuli smo o propagandi, o propagandi mržnje, o Sorošu, Briselu i tako dalje. Nažalost, ti ljudi koji su zavedeni na krivi put izabrali su Orbana i Fidesa i e, sada e, se smatra da ovo izvješće osveta za izbore u nedjelju. Možda to je tako, naime. Prvo se treba naravno od e, držati izbori, a onda doti izvjeće kako bi Orban mogao reći da je to osveta. Naime, ja se i dalje duboko E, sramim što je mađarska politika ovakva tema na ovom sastanku. Hvala lijepa. Htjela bih vas obavijestiti da predstavljanje nacrta izvješća će biti 25. i 26. travnja na odboru Libe, kada svi prijevodi budu dostupni. Gospođo Sargentini, želite li dati sažetak rasprave. Hvala lijepa. Mislim da ne bih trebala pokušavati e, raditi bilo kakav sažetak ove razmjene gledišta. Cijenim e, situaciju u kojoj kolegice i kolege pokušavaju e, poboljšati tekst na kojem radim. Nastavit ću pristupati ovome tekstu na transparentan način. Drago mi je da su kolegice i kolege prihvatile e, do sada obavljeni posao i mislim da ne bi bilo korisno sada osvrtati se na kolegice i kolege, odnosno na njihovo mišljenje. Mislim da ćemo imati dovoljno vremena za razlike gledišta u budućnosti. Hvala lijepa. 26. travnja, dakle, ključni datum za ovo izvješće. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. To je pitanje za pisani odgovor od 24. E, listopada 2017. pitanje postavila Sophie Interveld o nedostatku neovisnosti pravosuđa u Poljskoj koji će naštetiti europskoj policijskoj pravosudnoj suradnji. Drage kolegice i kolega, prijeđimo sada na četvrtu točku našeg dnevnog reda. Riječ je dakle o toj razmjeni gledišta. Pitanje je sastavila e, gospođa Sophie Interveld. 24. listopada je podneseno to pitanje, odnosno zahtjev za pisani odgovor i sukladno članku 113 poslovnika Europskog parlamenta rok za pisani odgovor jeste šest tjedana. Odgovor komisije primljen je tek 7. ožujka 2018. godine i zbog toga sukladno točci 5. članka 113 poslovnika Europskog parlamenta koordinatori LIBE odlučili su staviti ovo pitanje na dnevni red sastanka libe za radi razmjene gledišta. Sada ću dati riječ autorici e, pitanja, gospođi Interveld. Sofi, imate riječ. Hvala vam, predsjedateljice. Iako je Europska komisija doista dostavila pisani odgovor sedmog ožujka, zapravo to nije odgovor što je u ostalom slučaj i s većinom odgovora koje primamo od komisije. Srž mog pitanja je bila sljedeća. Europska komisija je zaključila u osnovi da usvajanje čitavog niza e, zakona e, u, Poljskom parlamentu povećava sustavni sistemski rizik za vladavinu prava, osobito neovisnost, rizik po neovisnost pravosuđa u Poljskoj. To će imati implikacije na policijsku i pravosudnu suradnju u Europi. Primjerice, kad je riječ o europskom uhidbenom e, nalogu, nalogu za prikupljanje dokaza, E, kao i o vjerodostojnosti podataka koje će e, Poljska dostavljati u različite baze podataka Europske unije dok e, zapravo idemo u smjeru interoperabilnosti, interkonektivnosti. Kada govorimo o dokazima od sljedećeg tjedna, jednostavno moramo znati da pravo sudne vlasti u Poljskoj su potpuno neovisne. Neki ljudi i dalje smatraju da su to e, ideje koje spadaju u nekakvu e, ljevičarsku zavjeru, no sada je jedan irski sudac odbio europski e, uhidbeni nalog koji su izdale poljske vlasti uz tvrdnju da kao što kaže sudac u Poljskoj, zajednička vrijednost e, vladavine prava se sustavno podkopava i demokracija u Poljskoj je narušena. E, Visoki sud je proslijedio sudu Europske unije taj predmet, što znači da smo već sada zašli u vrlo konkretne teškoće. Imali smo već i ranije raspravu e, o Poljskoj, o Mađarskoj, sada smo na Poljskoj i e, to je doista stvarnost. Stvari će se i dalje odvijati. I mislim da e, je ovime potpuno jasno zašto države članice moraju se pridržavati određenih standarda vladavine prava i e, stoga ću postaviti podijelit ću s vama odgovor. E, komisija je odgovorila samo da je započela postupak sukladno e, članku 7. No to nije odgovor na moje pitanje. Komisija je nadležna za, e, kao, čuvar ugovora o Europskoj uniji i to ima implikacije na valjanost i prihvatljivost Europskog uhidbenog naloga i četvrtog niza drugih oblika suradnje. Zato me zanima i želim znati koje su to implikacije. Hvala lijepo Sofi. Želi li se itko drugi od zastupnika javiti za riječ? Barbara Spinelli, izvolite. Zahvalna sam Sofiji što je pokrenula ovo pitanje i predala zahtjev za pisani odgovor i ja sam razočarana odgovorom Europske komisije jer komisija u njemu kaže da je zainteresirana za pokretanje E, postupka prema članku 7. Dakle, postupak u slučaju povrede prava Europske unije, to je u redu, no ovdje je riječ o jednom konkretnom pitanju koje je Sofi e, otvorila i to konkretno pitanje nije dobilo konkretan odgovor. Nije ne mogu naći odgovor na pitanje u onome što su oni dostavili kao odgovor. Jer e, koji je smisao toga da imamo toliko institucija, tijela, agencija koja se bave financijskom suradnjom. E, čak e, i e, koji je smisao uspostavljanja novih ako na kraju svega u njima sjede države u kojima vladavina prava nije zaštićena i pravosuđe nije neovisno. Evo primjera. E, trenutačno dakle se radi na uspostavljanju ureda europskog javnog tužitelja, no koji je smisao toga ako nema pošto, poštivanja vladavine prava i načela odvajanja e, vlasti. Stoga u potpunosti podržavam ovu bitku koju Sofi vodi po tom pitanju. Također i sama očekujem mnogo detaljniji odgovor komisije na ovo pitanje. Hvala. Gospođa Ovaj, izvolite. Sorry, ovo ide preko... Mađarska, moja domovina, je prvo točka dnevnog reda, zatim Poljska. Mislim, to su obje zemlje koje su se zauzele za nacionalnu suverenost. Osam zastupnika trenutno pokazuje, e, je trenutno prisutno što pokazuje o tome koliki je ovdje interes. ovdje se radi o sankcijama. Pa i munkatársak, látogatócsoport és a többi. Svi drugi koji su ovdje su samo posjetitelji, e, eksperti ili asistenti. Samo osam e, zastupnika interesiraju se za ovaj Eh, za ovu sudbinu Poljske. Mindig is volt történelmű. Mislim, već smo uvijek imali inače svoju kulturu, svoje vrijednosti, svoje odnosti i nacionalni ponos. A eh, vi ne smijete to samo gaziti eh, ni u Poljskoj, ni u Mađarskoj. Također, E, u Poljskoj je nacionalno jedinstvo iskovano e, zbog e, vaše propagande. Bog zaštiti zaštitio i Poljsku i Mađarsku. Ispričavam se, gospođo Morvaj, niste punopravna članica ovog odbora. Niste čak ni zamjenik člana ovog odbora, pa vas želim podsjetiti da razmjena gledišta sa poljskim sucima i odvjetnicima se dogodila možda prije tjedan i pol desetak dana i zato se o tome raspravljaju, to su spomenuli e, brojni zastupnici Europskog parlamenta. Sada želim pitati komisiju, želi li se javiti za riječ? Kolegice i kolege, molim vas, gospođa Ringo ili Bartoš Mačenjak u ime komisije. Da, hvala vam lijepa, predsjediteljice, dobro jutro svima. Želim zahvaliti što ste nam dali priliku da vam pružimo neke dodatne dopunske informacije o parlamentarnom pitanju, odnosno pitanju poštovane zastupnice Interveld. Ona će naravno dobiti naš pisani odgovor kako se i doliči. Želim vas podsjetiti da u odgovoru komisije koji ste dobili u ožeku, komisija podvlači da neovisnost e, pravosudnog sustava države članice predstavlja suštinski presudni element za međusobno povjerenje i uopće u području pravosudne e, suradnje i suradnje u pitanju e, unutarnjih poslova E, i kondicija e, sine qua non za primjenu različitih instrumenata suradnje. E, izostanak neovisnosti pravosuđa u državi članici može imati veliki utjecaj na učinkovitost pravosudne suradnje između država članica Europske unije. Zbog tog razloga komisija je odlučna primijeniti sve instrumente koji joj stoje na raspolaganju kako bi se pozabavila pitanjem vladavine prava u Poljskoj. Važnost vladavine prava radi uzajamnog povjerenja u području e, pravosuđa unutarnjih poslova je izrekom naglašena u obrazloženom prijedlogu u četvrtoj e, preporuci o vladavine prava koju je komisija izdala 20. prosinca prošle godine, znači 2017. E, sada bih htjela dati neke dopunske informacije u vezi sa pitanjem. E, e, kao prvo želim vam privući pozornost, e, kao što je i gospođa Interveld rekla, na nedavnu odluku Visokog suda Irske koja je doista relevantna za našu raspravu danas. Irski sud traži sud Europske unije za neobvezujuće mišljenje u vezi sa uhidbenim, izdanim europskim uhidbenim nalogom koji je E, koje su izdale poljske vlasti i odnose se na poljskog građanina koji je uhićen u Irskoj. Irski sud je postavio to pitanje s obzirom na sadašnje stanje vladavine prava u Poljskoj, što može imati utjecaj na e, pravo na pravično suđenje tog građanina Poljske. Dakle, sada je na sudu Europske unije da ocjeni kako će situacija u Poljskoj ili kako bi mogla utjecati na europski uhidbeni nalog. Drugo, poštovana zastupnica Interveld je u svome pitanju e, izrekom spomenula i pitala kako sadašnje stanje u Poljskoj će utjecati na e, funkcioniranje tri baze podataka e, baze podataka FOIA, odnosno e, financijske obavještajne jedinice, zatim e, informacijskog sustava o a i šengenskog informacijskog sustava e, poznatog pod akronimom SIS. Što se tiče mreže financijskih obavještajnih jedinica, dopustite pojas da tu nije riječ o Europolovoj bazi podataka, već o platformi za razmjenu informacija između financijskih obavještajnih jedinica. Ako E, iako e, njome upravlja e, Europol, riječ je o decentraliziranom sustavu gdje informacije ostaju, da tako kažemo, u domeni financijskih obavještajnih jedinica. Oni ne provode istrage, već analize informacija o sumnjivim transakcijama koje E, prime od financijskih vlasti tijela i e, njihov je zadatak e, dostaviti rezultate tih analiza nadležnim tijela jednom kada se posumnja na pranje novca, odnosno financiranje terorizma, kad se te sumnje potvrde. Dakle, kao i većina financijskih obavještenih jedinica u Europskoj uniji, Poljska FOJ nema provedbene vlasti, već je riječ o izvršnom tijelu pod kapom Ministarstva financija. Kad je riječ o bazi podataka ECRIS, Riječ je o elektroničkom sustavu razmjene podataka koji omogućuje brzu i djelotvornu razmjenu informacija iz kaznenih evidencija o osuđivanim e, kriminalcima između država članica. Možda ste svjesni toga da sustav radi od travnja 2012. godine. Sustavom se uglavnom e, služe policijske i sudbene vlasti u kontekstu kaznenog progona. Poljska pripada državama članicama koje su najbolje povezane sa drugim državama članicama. Usporedbi naime sa drugim državama članicama Poljska prima vrlo visoki obujam zahtjeva za informacijama iz kaznenih evidencija kako o svojim, e, o svojim e, državljanima kroz ECRIS. Dakle, do sad je Poljska vjerodostojno odgovarala na takve zahtjeve i kontinuirano je povećavala obujam zapremljenih zahtjeva i dostavljenih informacija od 2012. do 2016. Dakle, od uspostavljanja te mreže ECRIS. Kad je riječ e, o šengenskom informacijskom sustavu, komisija nije svjesna posebnih problema povezanih sa e, adekvatnošću E, uzbuna koje e, e, dostavlja Poljska. Posljednje pitanje odnosilo se na utjecaj na sigurnost Europske unije ako jedna država postane slaba karika u lancu e, pravosudne policijske suradnje. Da, načelno govoreći, htjela bih rečeni da ako u tom lancu policijske i pravosudne suradnje jedna država članica postane slabom karikom, to svakako može imati negativan utjecaj na e, posigurnost Europske unije u cjelini. Dakle, želim naglasiti da u tom kontekstu E, poštivanje vladavine prava i temeljnih prava predstavljaju ključni element za održivost europske politike sigurnosti. Sigurnost e, i poštovanje vladavine prava, temeljnih prava idu ruku pod ruku i zbog tih razloga komisija ostaje čvrsto predana promicanju i zaštiti vladavini prava i temeljnih prava u Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Ako sam dobro shvatila, e, komisija će pričekati e, to neobvezujuće mišljenje Suda Europske unije. Da, naravno, komisija iščekuje e, to mišljenje sa velikim zanimanjem. To ćemo svakako ocijeniti, ocijenit ćemo i situaciju kakva je sada, no svi čekamo tu odluku. To naravno nema nikakve veze sa svim onim ostalim oblicima djelovanja koje komisija trenutačno poduzima. Sofi, molim vas da zaključite ovu raspravu. Vrlo kratko, e, htjela bih istaknuti gospođi Morovaj da vjerojatno koristi pogrešne bilješke za pogrešnu točku dnevnog reda jer ovdje ne donosimo nikakvu odluku. Čak i da sam sama u ovoj dvorani ne bi bilo problema. Ni ovdje riječ o suverenosti Poljske, već o lojalnoj i vjerodostojnoj suradnji između država članica. Svi smo dobrovoljno pristali na to i vaša je država bila Poljska koja je ratificirala taj ugovor 2007. godine. No, pustimo to za trenutak. Osjećam se pomalo žalosnom i žalim ljude iz Europske komisije koji su uvijek poslani ovamo da rade, obave prljavi posao i vade kestenje iz vatre za povjerenike. Uvijek imamo osjećaj da postavljanje pitanje komisiji i, pokušaj da se dobije odgovor od njih je stvara isti osjećaj kao da pokušavate plivati u maslac od kikirike recimo. Jednostavno nema napretka. Stojite na mjestu. Ovo nije odgovor na pitanje. Nisam postavila pitanje na, o funkcioniranju u tri konkretne baze podataka i o uzajemnom povjerenju. Znate li što je problem s Europskom komisijom? I ne samo ovdje, e, već načelno govoreći, općenito govoreći. Komisija se boje. Jednostavno se boje uopće približiti se bilo kakvim kontroverznim pitanjima i svaki put se skrivaju iza suda Europske unije e, i zapravo traže od njih e, da preuzmu odgovornost. Pitanje sam postavila u listopadu i otad je e, irski sudac donio odluku i to se moglo potpuno e, predvidjeti. E, kao što se može predvidjeti da će u budućnosti biti mnogo više ovih problema. E, ovaj irski sudac je samo pokrenuo e, cijeli, cijelu tu priču. Kao što je Barbara spomenula, mogu vam dati više primjera. Nije riječ samo o Ekrisu, Sisu i razmjeni podataka između financijskih obavještajnih jedinica. Ovdje je riječ o vjerodostojnosti poljskih pravosudnih vlasti u kontekstu europskih pravosudnih vlasti. Gospođa kao što je gospođa Morva eh, rekla, oni su ti koji isto tako moraju štititi europsko eh, zakonodavstvo. Ako više nisu neovisni u tome, a takav zaključak možemo eh, jednog dana zaključiti i u pogledu drugih država članica, naš će se sustav raspasti. A komisija ima dužnost štititi podržavati ugovore o Europskoj uniji. Stoga želim e, konkretan, vjerodostojan odgovor na ovo pitanje. Ne samo ja, nego građani Europske unije. Želim stvaran odgovor, želim e, želim e, dakle sve od A do Ž i zatim se vratiti na to. Hvala. Hvala vam, da ćemo zaključiti s ovom točkom i imamo pet minuta za glasanje. Gospodine Jureke, vi ste nakon rasprave zatražili da se javlji za riječ. Ispričavam se samo jedna dodatna točka. Uh, as I understood, it was postponed. No? Adequacy of product. The... Uh, yes, sorry. We have another point and five minutes. Da. Imat ćemo još jednu točku za pet minuta. Ispričavam se. Rasprava je prošla, točka je prošla, mi smo sedam točki broj sedam. Dragi kolege, sljedeća točka na dnevnom redu je prijedlog rezolucije parlamenta o primjenosti zaštite u okviru Europskog američkog sustava zaštite privatnosti. Ovu rezoluciju smo pripremili nakon nalaza iz prve zajedničke revizije koju je pripremila Europska unija i dokumente koje je objavila komisija i e, radna skupina članak 29. Također tu uzimamo u obzir važni razvoj do kojih je došlo nakon obavljenih dokumenata koje će najvjerojatnije utjecati na način funkcioniranja štita privatnosti i na razinu zaštite koju moramo imati zajamčenu prema zakonodavstvu Europske unije. Ovaj prijedlog rezolucije predstavlja preporuke komisije državama članicama te tijelima vlasti eh, Sjednih država kako bi se ti problemi riješili, kako bismo se pomilili da zaštita privatnosti ispunjava svoje ciljeve i da nam nudi odgovarajuću zaštitu koju mi zahtijevamo. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Tko je prvi izvjestitelj u sjeni? Sofi. Eh, Sofi. Pa ovo je predivno. Četvrtak je jutro i mnogo mi date da se javim za riječ. Neću mnogo toga reći o tome, ali doista je jako značajno to što je mnogo malo ljudi ovdje prisutno na raspravi. Primjerice Cambridge Analytica je preko zaštite privatnosti e, ustupala podatke Sjedinjenim državama i vidimo da se dosta toga dogodilo što se tiče Facebooka, Cambridge Analytica koji su svi obuhvaćeni zaštitom privatnosti, stoga bismo očekivali da vas možda ova tema malo više zanima. Nije nikakva tajna, ja sam uvijek smatrala da je ta zaštita privatnosti u potpunosti neprimjerena, kao i prethodnik tog sustava pod nazivom Safe Harbor. Sada čekamo presudu Europskog suda pravde o tome. Ali mislim da, ako želimo biti dosadni sami sa sobom da onda moramo biti kritični, ne samo što se tiče toga kako je osmišljena ta zaštita privatnosti, već isto tako i kako eh, je to provedeno. Koliko ćemo još rezolucija morati usvojiti sa zaključkom da, ah, eto, da se nisu ispunili sve točke sporazuma. Koliko ćemo dugo još čekati prije nego što se donesu sve odluke koje su nam potrebne u srednjemačkim državama o tome. Mislim da se ovaj sustav iskorištava E, da to čine Facebook, Cambridge Analytica i čitav niz drugih e, firmi u slične svrhe i mislim da to zapravo govori dovoljno. Hvala, gospodin Dalton. Hvala mi pa gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim naglasiti koliko je važno da pružimo zaštitu potrošača potrošačima, a isto tako poslovnu sigurnost kada se radi u našim poduzećima vezano uz e, podatke. Vidimo da naši zakonovni okviri moraju biti i međunarodno zaštićeni kada podaci programično putuju, onda je naravno dobro da bi se sve i sva naša prava trebala prenijeti sa tim podacima. I toga pozdravljamo ovaj dokument, ovaj dokument koji kaže da se dobro štite podaci, da imamo mehanizme za e, žalbu koje se nemačke države dobro provode i da dobro surađuju sa e, europskim tijelima za zaštitu podataka. Ali dobro je da se pamet i dalje vrši kontrolu nad zaštitom privatnosti, jer imamo 2400 američkih poduzeća koji su obuhvaćeni u tom sustavu. Moramo se povinuti da se tu naši podaci štite a sustav zaštite privatnosti mora ispunjavati svoju svrhu. Postoji stoga i čitav niz preporuka koje bih ja isto rado vidio u ovom tekstu. Što se tiče trgovine, vidimo da američko ministarstvo može učiniti više i primjerice e, doista završiti taj proces registracije pod sustavom prije nego što se dopusti tim tvrtkama da krenu raditi sa podacima. Isto tako što se tiče pristupa podacima, kada to američka tijela čine zbog sigurnosti, onda moramo tu imati povjerenje, moramo na dobar način promijeniti sustav zaštite privatnosti, a možemo isto tako imenovati stalnog ombudsmana za sustav zaštite privatnosti, tako ukazati našu dobu volju, gdje bismo onda imali nekoga u nadzornom odboru za taj sustav. Osim toga, trebamo zadržati najviše standarde zaštite podataka u Americi. To bi se moglo odraziti na danji razvoj sustava zaštite privatnosti. Ali veselim se surađivati na desetke sam u sjeni i vjerujem da će rezultat na kraju biti dobra. Hvala. Gospođa Gijom. Hvala. Govorit ću u ime Birgit Cipel na engleskom jeziku. Ona mi najme prenijela svoju poruku. Hvala vam lijepa na nacrtu, to je ono težen tekst koji navodi čitav niz zabrinutosti koje imamo u pitanju sustava zaštite privatnosti što uključuje kao prvo činjenicu da nadzorni odbor i dalje ne funkcionira u potpunosti kao što zato što se nije niti imenovao sve članove u tom odboru. Kao drugo, američka administracija dalje nije imenovala ombudsmana a nezavisna kontrola je pravna obveza prema europskom zakonodavstvu. Teče i zadnje, imamo i nedavne slučajeve e, da su tvrtke Facebook i Cambridge Analytica imaju dozvolu raditi pod sustavom zaštite privatnosti su zloupotrijebili osobne podatke, e, na milijune profila su koristili u svrhu političkih kampanja. E, mi ćemo kao socijaldemokrati podnijeti neke amandmane kako bismo ojačali taj tekst, ali mislimo da je sve u svemu ovo vrlo dobar prijedlog rezolucije od strane našeg predsjednika Kloda Moraesa. Gospodin Foss, hvala vam lijepa. Hvala i na tome što ste mi dali još sada riječ. Taj prijedlog kojeg mi ovdje izrađujemo smatram zapravo i dalje pomalo negativnim sa Safe Harborom naspram dakle sad ovog sustava zaštite privatnosti vidimo da ovdje ipak imamo nešto što ide u pravom smjeru i gdje smo i prilikom provjera vidjeli da smo kao prvo tu napravili dosta napredaka i kao drugo da e, imamo doista taj pozitivan razvoj tog sustava. Da su sada Facebook i Cambridge Analytica ovako postupili, pa to na kraju krajeva neće moći spriječiti e, nikakav sustav zaštite privatnosti koji god on razvijen bio. Svično kao što ne možemo niti kriminal zabraniti pomoću zakona, tako nećemo moći niti onemogućiti zlouporabu podataka. Ali oni koji redovito se bave s time, šte će morati ove smjernice poštivati. Postavlja se pitanje što možemo napraviti što se tiče kontrole. Kod ove afere sa Facebookom mislim da smo vidjeli da se problemi rješavaju doista i u Sjedinjenim državama. Mislim, nije tamo kao da netko samo sjedi ništa ne radi. Ne, baš naprotiv, tamo se dosta toga i poduzima. I upravo zato što imamo temeljnu uredbu o zaštiti podataka i zato što imamo taj sustav zaštite privatnosti, vidimo da se sada mnogo više pažnje tome posvećuje. I stoga mislim da je to što na ovakav način ocjenjujemo sustav zaštite privatnosti zapravo nešto pozitivno. Naravno da nije u redu kada nisu još uvijek imenovana sva ta tijela, svi članovi tih tijela. Tu autor ima pravo. Dakle, neki su trenutno tamo vršitelji dužnosti, što znači da zapravo za zaštitu podataka e, nemamo tu situaciju da nema nikakvih regulativa. No, eto, može bi to mogao biti jedan nedostatak tog sustava, iako zapravo to ne proizvodi nikakve negativne posljedice. Istodobno bismo trebali i na tome da ta naknada imenovanja se konačno potvrde. I da američka administracija ozbiljno shvati ili ozbiljnije shvati to što su se oni dogovorili s nama. To je ispravno, ali u načelu smatram da je ovaj sustav zaštite privatnosti dobar primjer e, za to kako se ljudi mogu, kako se stvari mogu razvijati i u pravom smjeru, što možda nije bilo na početku 100% tako, ali na temelju tih izvješća koje ćemo mi onda ovdje tu zaprimati svake godine će se to uvijek iznova malo poboljšati i malo obnoviti i stoga mi se sada tu pomalo čini da smo petljeno negativno nastrojeni. Može je to taj dojam zbog te afere sa Facebookom, da dakle nam se čini da to sve još dobro ne funkcionira, ali ja mislim da naprotiv da je ovo zapravo znak da taj sustav upravo i funkcionira. No isto tako i da zlouporabu nikad nećemo uspjeti u potpunosti isključiti ni sa kojim instrumentom i stoga mislim da bismo možda trebali imati malo, malo pozitivniji pristup i biti ipak ponosni na ono što smo ovdje uspjeli ostvariti. Hvala. Hvala. Gospođa Ernst. Da, mi na ljevom krilu smo možda pomalo pesimističnije, ne znam, ali mi smo pročitali svi ovdje isto izvješće, zar ne? Isti dokument. E, ali mi se čini kao da nismo ipak počinjali, pročitali isti dokument. Mislim, ja tu vidim e, veliku kritiku za radnu skupinu članak 29. Oni govore o velikoj zabrinutosti, govore o tome da je mnogo rasprava potrebno, mnogo akcijskih planova, da je ombudsman potreban. A to je zapravo samo jedna nadopuna. A i postalo je jasno da se nije ništa promijenilo. Taj štit privatnosti koji nikad nismo smatrali štitom je samo slovo na papiru to danas vidimo i ne znam kako god to formulirali, kako god razgovarali o tome, to se neće promijeniti, mislim, nećemo biti fatalisti, naravno. Ali tu je jasno da postoje neke stvari koje se nisu riješile, nemamo zaštitne mjere, to se samo sada odgodilo, a i taj nezavisan ombudsman ne postoji. I dakle, nema nikakvih zaštitnih mjera u tom sustavu. Nema promjena i stoga uopće ne znam zašto bismo mi trebali s time biti zadovoljni postoji i presuda Europskog suda pravde o Safe Harboru. I nakon toga smo rekli da moramo stvari radikalno promijeniti. Komisija je rekla da, to ćemo napraviti. I onda smo dobili taj neozbiljni sustav zaštite privatnosti, evo da se tako malo direktnije izrazim. I na kraju se zapravo nije mnogo toga promijenilo. I zbog toga je sada sve u rukama komisije. Ja želim čuti od komisije što namjerava učiniti na temelju tih ne baš jako pozitivnih procjena koje imamo pred nama. Što je s akcijskim planom? Što je sa danjim raspravama? Povjerenica Jourova je došla k nama i rekla nam je da će to sagledati. Ja smatram da ne bismo trebali pustiti da se s nama igraju, to je povjerenica rekla. Da je to neki drugi partner, to nisu sve države, onda ne bismo bili toliko sidljivi. Facebook, samo još jednom ukazuje na to i nam se će gospodin Zuckerberg doći u Europski parlament da su te stvari doista jako ozbiljne i da smo ovdje suočeni sa velikim problemima, a nažalost ne vidim da se ovdje išta, rješava i tome ljuti. Stoga bih rado čula komisije što namjerava poduzeti. Uh, I would like to ask our members Zamolila bih članove, želi se još neko javiti za riječ? Ne, u redu, netko iz komisije. Gospodin Zalar. Da, hvala vam. I hvala vam što ste mi dali priliku da nešto kažem. Kao prvo, mislim da se slažemo da još uvijek postoji mogućnost e, za uvođenjem, za uvođenjem poboljšanja. Mislim da to stoji u našem izvješću nakon godišnje revizije sustava zaštite privatnosti. Ali naravno kad smo usvojili tu odluku smo smatrali da smo pomoću tog okvira zajamčili određenu razinu sigurnosti i mi smatramo da tome jest tako i dalje. Vidjeli smo neka poboljšanja. To smo vidjeli već prije godišnje revizije i to i stoji u izvješću a vidimo i da se nekoliko stvari dogodilo nakon toga, nakon onih preporuka koje smo u izvješću iznijeli. I u određenoj mjeri mislim da je to u skladu sa isto tako sa tijelima za zaštitu podataka koji su svaki, svaki izraživali svoje godišnje izvješće i mi smo onda i zajedno proveli reviziju. No eto, kao što sam rekao, svakako se tu može još dosta toga poboljšati i moram reći da smo i mi frustrirani zbog nekih stvari. To se svakako tiče ovih još nad, imenovanja, imenovanja i ombudsmana. Naravno, imajući nemamo da imamo već te dužnosti ombudsmana i da to nije nešto što mi nemamo u našem vlastnom sustavu. Često privremeno imamo ljudi koji su imali na dužnosti, kao već te dužnosti, to je točno, ali dobro, sad je već prošlo godinu dana i povenica je imala niz kontakata sa eh, američkim vlastima, eh, napismeno, ali i u obliku sastanaka. Zadnji sastanak je održan u Ožuku i ona je tamo opet eh, spomenula i opet ćemo to učiniti i ovaj ili sljedeći tjedan. I mislimo da je doista od slučaju važnosti da se imenuje osoba ombudsmana, ne samo zato što bismo imali e, pravne poteškoće zbog toga što da su sami funkcionirali, već zato što je to važan signal povjerenja i toga da vidimo da je američkim vlastima važna ta tema sustava zaštite privatnosti, što je nešto što bi se trebalo dakle, odraziti u tome imenovanju ombudsmana. Druga imenovanja su provedena, primjerice kada se radi o nadzornom odboru za e, privatnost e, i zaštitu podataka, no te osobe su potvrđene i istina je da na to još čekujemo kako bi taj nadzorni odbor ponovno onda imao kolum. ali eto do tri imenovanja je došlo, jedna osoba je već e, prošla saslušanje u Senatu, još očekujemo potvrdu Senata, a još dvije osobe moraju proći dakle, kroz Senat. I onda ćemo opet imati kvorum za taj nadzorni odbor. Ali, evo i time smo se bavili i to smo i objasnili u izvješću o godišnjoj reviziji, naime i taj nadzorni odbor možemo reći da trenutno funkcionira. On vrši svoju, svoju funkciju, imali smo i sastanak sa povjerenikom nadzornog odbora i sa jednim članom odbora i opet i to stoji u izvješću, dakle govori se o tome da se radi još odvija. Primjerice što se tiče izvršne odluke 12.3 e, što je vezano uz nadzorni sustav Sjedinjenih država i dakle tu se ne radi o tome da se sve zaustavilo. Ali opet, to smo im naglasili i jedna od naših preporuka je ta da se ta imenovanja potvrde što prije moguće. Također se slažem s onim što je rekao zastupnik Dalton, da postoji potreba za ministarstvo gospodarstva koji upravlja sustavom zaštite privatnosti i za FDC koji provodi taj sustav da budu proaktivniji. To je isto tako nešto što stoji u našim preporukama. Sustav izdavanja certifikata je sada više razrađen i snažnije nego u petkom sustavu Safe Harbor, dakle tu postoji jedna stvarna razlika, a isto tako je pojačan i taj aspekt kontrole. No, to treba sve biti proaktivnije, mislim da je to i povezano s, onima što vidimo u okviru ove afere Facebook i Cambridge Analytica. To su dvije tvrtke koje obje posjeduju dozvole pod sustavom zaštite privatnosti. Naravno postoje i mnoge druge tvrtke oko kojih smo zabrinuti jer da se dakle podaci ne koriste na pravilan način, obrađuju na pravilan način i zbog toga smo tražili FDC i Ministarstvo gospodarstva u Americi da budu proaktivniji, da ne čekaju da se stvari dogode i reagiraju naknadno, dakle da ne reagiraju tek nakon pritužbi, već da bolje vrše uh, uzimanje uzoraka i kontrolu. I u tom smislu, a i gospodin Vos je to i rekao, je FDC već pokrenuo jednu istragu i to su već napravili i u prošlosti. Postoji i ona odluka iz 2011. godine gdje je FTC već istraživao Facebook, e, postigli su nagodbu i sada FTC trenutno istražuje je li ta nagodba prekršena. I vjerojatno tome jest tako. Dakle, FTC djeluje, ali ne bi se trebao zadržavati samo na Facebooku, već bi trebao proaktivnije pogledati kakva je situacija i sa drugim tvrtkama, kako izgledaju njihove prakse, posebice ako postoji rizik da je značajna količina podataka u u krive svrhe. Kada se radi onome što je komisija napravila, naravno smo proveli godišnju reviziju. To je bila vrlo naporna zadaća. To nisu bili samo oni dvodnevni sastanci koje smo imali sa više od 30 službenika, iz najrazličitih eh, američkih tijela javnih vlasti. Već smo intenzivno to i pripremali, zađivali smo upitnike i tako dalje. I od tada, od kad smo objavili preporuke, smo i dalje bili dosta aktivni. Na razini povjerenice smo imali različite sastanke, ali na tehničkoj razini sa američkim pandanima da čujemo. U redu, možete li molim vas zaključiti? Oni su nam rekli, vrlo ću drago vam reći još i više o tome, oni su nam rekli da planiraju poduzeti niz koraka kako bi odgovorili naše zahtjeve, e, posebno što se tiče ove komercijalne strane stvari. I također su u svom kontaktu sa e, tijelima za zaštitu podataka, što mislimo da je dobro. Mi smo ih i uhrabili u tome. Posebno smo rekli da bi trebali zajedno izraditi smjernice i ojačati i suradnju po pitanju provedbe propisa kako bismo se pobinuli da e, ovi slučajevi poput Facebooka i Cambridge Analytica se ne ponove u budućnosti. Nadamo se. Hvala. Hvala. Evo Sofi Infantfeld će samo sažeti. Mogu samo reći da e, sposobnost učenja komisije nije baš naročita Imamo iste rasprave sada koje smo vodili i za Safe Harbor sigurnu luku. Mislim, komisija očito nije naučila slučati savjet stručnjaka, jer sad imamo jedan cijeli niz e, primjera gdje komisija u potpunosti e, nije uzela u obzir bilo koje mišljenje, niti e DPS-a, niti radnih skupina i to uvijek završi pred sudom i sud onda E, e, potvrdi mišljenje koje smo čuli. Mislim, radne skupine. Znači, koliko puta može stvar završiti isto tako? Mislim, sada u kontekstu E, Cambridge Analytica i Facebooka. Ja sam ih spomenula samo u kontekstu toga kako e, zašto prirodnosti ne funkcionira. Osim toga, predsjednik Trump vjerojatno ima koristi od činjenice da to ne funkcionira, jer e, Cambridge Analytica i Facebook pomogli su mu dobiti izbore. Kako bi on zapravo imao interes u tome da omogući pravilno funkcioniranje Privacy Shielda, ali... Po mojem mišljenju zapravo ako imate neki sporazum ili zakon, onda zapravo ne tražite pristojno drugu stranu, bili oni možda razmotrili ispunjavanje ugovornih obveza, nego im se kaže, mislim, ispunite ili je mrtav e, sam sporazum. A možda ja to vidim staromodno kad tako govorim. Mislim, mislim da ne bi trebalo govoriti o zahtjevima i preporukama s jednim državama, nego ili im treba reći, ili ispunite zahtjeve sporazuma, ili nema zaštite privatnosti. Pravi se šilu je mrtav. I Mislim da komisija ima obvezu prema europskim građanima, ne prema američkoj vladi, nego europskim građanima da zaštiti podatke, a kod Cambridge Analytica i Facebooka ste neslavno, neslavno propali i kod svih drugih slučajeva vjerojatno. Znači, mislim da ćete morati pojasniti puno više nego što ste pojasnili do sada u tom pitanju. Hvala. A sada želim reći da je 23. travnja rok za amandmane i e, počet ćemo glasati u 10.45 za 3 minute.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

C'est lui Okay, colleagues, do you have voting cards? Kolege, imate li svoje glasičke kartice sa sobom? samo o nacrtu e, mišljenja e, e Silvije Gijom. javljate li se za riječ? E, ne, nećete, nego možemo odmah krenuti glasati. Kompromis 8. Open the vote. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Adopted. E, Usvaja se. Amandman 15. Okay, plus two. No. Yes. We will change the result. Uh, number 15. I... Amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Ispričavam se, kaže predsjednica kompromis 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ok. E, paragraf 1, e, amendment 17. Amandman 17. Stavak 1. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 10. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 6 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis 4a. Otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbije se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Najprije toga kompromis peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 9. Otvaram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna izjava 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada uvodne izjave. Kompromis 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. I zahvaljujem svima. Monica, too late. <laughs> We finished voting. on next point. Dobro, sljedeća točka dnevnog reda. gospođa Grinsbeck, e, izvješće o međusobnom priznavanju naloga o zamrzavanju i zapljeni. Ja molim se malo tišine. A krenuli smo već evo sa jednom sljedeće točke. Ovaj dosje izglasan je u odboru Libe, mandat za pregovore u tisuće 2018. E, i zapravo razlike između su zakonodavaca su što se tiče rokova, e, razloga za nepriznavanje, korištenja zapljenjene imovine, pravnih lijekova i jamstava kao i e, datuma primjene uredbe. Evo sad ću reći, e, dati riječ izvjestiteljici, gospođi inspektor nas izvijesti o razvoju događaja. Gospođa Grispek. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Pokušat ću otvoriti vrata, kao što ste malo prije rekli. To isto sam pokušala napraviti s mikrofonom. Hvala vam, dragi kolege. Što se me pozvali da vam kratko predstavim stanje pregovora u okviru trijaloga. O tom dosjeu o kojem ste upravo malo prije nešto rekli, dakle o uredbi Europske unije o uzornom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine i e, ilegalno stečene imovine sa ciljem da se poboljša suradnja između nadležnih tijela kako bi se mogla zamrznuti i e, zaplijeniti imovina vrlo brzo i na učinkovit način sve ono što je nezakonito stečeno na području cijele Europske unije. Da vas podsjetim, trenutno više od 98% profita e, iz kriminalnih aktivnosti se ne uspiju zaplijeniti te ostaju u rukama kriminalaca, što Znači da iako nam se ovaj tekst čini možda izvan ono, e, tekst tehničke prirode, je on e, izuzetno važan i danas jako dobro došao. Nekoliko elemenata vas posjetim što se tiče vremenskih rokova, što se tiče općenitih komentara, što se tiče toga kako radimo i što se tiče onih točaka o kojima još raspravljamo u okviru trijaloga. Što se tiče vremenskih rokova, dakle izglasali smo u odboru Libe sa velikom većinom E, ovaj dosije u siječnju 2018. godine. Vrlo ubrzo nakon toga smo krenuli u trijaloge. Prvi trijalog je održan 23. siječnja. Zatim smo imali dva politička trijaloga i zatim četiri tehnička trijaloga. Te imamo i sljedeći tjedan e, trijalog u Sazburu. Nekoliko općenitih e, primjedbi što se tiče općenog pristupa, pregovori dobro napreduju, odvijaju se u vrlo dobrom duhu suradnje te zahvaljujem i na suradnji kolega koji su izvesti u Sjena Sjeni i koji me prate u mom radu i naravno da im želim zahvaliti. Bugarsko predsjedništvo je jako željno zaključiti s ovim dosijeom prije kraja svog predsjedništva, što znači da se tu, da tu kola i mnogo energije od strane predsjedništva i zahvaljujemo komisiji isto tako na angažmanu. Vrlo brzo su te institucije uvidjele da to nije uvijek tako, da želimo imati jedan instrument koji će biti jasan, dosljedan, praktičan i jednostavan. A to nije uvijek ono što se inače događa s našim tekstovima. E, što se tiče glavnih obrisa, e, što se tiče samog oblika instrumenta, mi želimo da taj tekst e, bude uredba, a ne direktiva. Na početku je pomalo vladao kaos, bilo nam je potrebno određeno vrijeme za raspravu, za borbu, kako bismo se uspjeli izboriti za to da se svi zalažemo za isto a parlament je općenito već jednoglasno unaprijed zauzimao takav, takav stav i to je bilo velike koristi kako bismo vjerili drugu stranu. Te smo sada svi usvojili to isto stajalište kao drugo. Što se tiče postupovnih pitanja, naravno da je Europski parlament jako osjetljiv na sva pitanja koji se tiču e, postupovnih jamstava, to je nešto što je ključno za Europski parlament i prije svega kada se radi o jednom elementu u kojem se raspravlja, a kojeg još nismo detaljno razradili i nismo još uspjeli ostvariti konsenzus, barem ne u onom smislu u kojem bi to parlament htio, a to je element toga da uključimo tu jednu klauzulu nepriznavanja i eh, i neprovođenja tih odluka za zamrzavanje i imovine, ako se pritom radilo o kršenju temeljnih prava prilikom donošenja tih odluka. To se čini jednostavno, ali nije toliko jednostavno u okviru rasprava. To je jedan već stari i svakako legitiman zahtjev Europskog parlamenta kojeg već nekoliko godina podržavamo. I vidimo da će to biti dosta komplicirano u raspravama. Ali držimo se. Zatim, jedan element oko kojeg imamo konsenzus u krugu izvjesta u sjeni, a to je da postupci trebaju biti brzi. To je linija koju ja zastupam. To je još nešto o čemu trebamo raspraviti s vijećem. Zato što je Europski parlament uveo i rokove kako bismo imali e, tu jasnoću, tu brzinu, tu učinkovitost e, prilikom korištenja tog instrumenta. I evo, sada vidimo da je to odjednom postalo kompliciranije zato što vijeće za sada nije osvojilo iste takve jasne rokove i stoga tu radimo na tome sa bugarskim predsjedništvom. I na kraju treći, to je četvrti element koji je vrlo važan i onda ću i zaključiti. Tu se radi o tome da imamo e, socijalnu uporabu tih sredstava, optimalnu uporabu tih e, zamrznutih ili izabljenih sredstava. I tu smo dosta blizu iznalaženja zajedničkog stališta e, između parlamenta i vijeća, zato što vijeće, kao i mi, smatra da je ovo strateška i vrlo važna točka e, kada se radi o nadoknadi štete žrtvama, e, da se nadoknadi šteta i tvrtkama koje postanu žrtve ovakvih aktivnosti. Eto, nekoliko riječi, dakle, o radu prije sljedećeg dijaloga kojeg ćemo držati idući tjedan. Hvala vam gospođo predsjedateljice i naravno da još jednom zahvaljujem i kolegama i stojim na raspolaganju u daljem tijeku pregovora. Hvala vam. Thank you. Um... Barbara Dakle, evo molim e, tko želi se javiti za riječ, još se može javiti, ako ne, završit ćemo sa raspravom. Hvala vam, gospođo Ja bih e, htjela doista iz srca zahvaliti Natali Grisbeck na poslu kojeg obavlja. Htjela bih samo primijetiti da je ta uredba jako važna i to Natali dobro zna za moju državu posebice gdje se postavlja doista to pitanje oko zamrzavanja i oduzimanja imovine koja je u rukama različitih mafijaških skupina i koji na neki način i vladaju na e, određenim područjima u Italiji htjela bih naglasiti i ono što se gotovo u Slovačkoj, dakle ubojstvo novinara Jana Kucijaka koji je vjerojatno bio ubijen od strane jedne mafiške skupine eh, iz grupe Kalabrez. To bi svakako trebala biti europska uredba, ovaj instrument, zato što su organizirani kriminal i mafija jako dobro organizirani. Što se tiče ne samo međunarodnog aspekta, već doista i transnacionalnog aspekta. Dakle, oni su razvili sada i to. I stoga zahvaljujem Natali na njenom radu. I mi smo isto tako uvijek tu. Ako treba nešto predložiti, neku novu ideju koja bi bila korisna eh, izneti. Hvala. Dobro. U tom onda smo završili s ovom raspravom i sljedeći put 18 četvrti trialog, a sljedeći sastanak odbora u Briselu 25. četvrtog u 9 do 12 i 30, te 20 i te poslje podne od 14.30 do 18.30, te 26. travnja od 9 do 12.30 i 2 do 5.30 u Briselu. Hvala na suradnji. Thank you. <laughs> Thank you. Thank <laughs> you.